Kolegice, dobar dan. E, mi počinjemo našim prvim sastankom ove godine, pa bih vam svima zaželjela srednu novu godinu, punu uspjeha vama i vašim obiteljima i također mnogo zdravlja. E, ponavljam e, moje zahvale i čestitke prevoditeljima koji nas evo prevode s veseljem i dobre volje. Pozdravljam sve na ovom e, sastanku koji dobro počinje. Svi smo se dobro odmorili. Mi smo e, ove e, noći otvorili noćnu liniju između Beča i Brisela. I to pozdravljamo. Nadam se da ćete svi u tome uživati. Počinjemo dakle usvajanjem dnevnog reda. On će biti usvojen ako nema prigovora, nema ih. Možete zapisnike od 6 e, e, studenog 2019. i 3. prosinca 2019. naći na internetu. Sada imamo najave predsjedateljice. Ja vam zahvaljujem kao predsjedateljica i u ime tajništva. Nadam se da ćemo imati dobar tim za napredovanje u našem radu. Počinjemo s prvim e, dokumentom Homologacija motornih vozila s obzirom na e, emisije lakih osobnih i gospodarskih vozila kao i pristup informacijama o popravku i održavanju vozila. Naš e, je izvjestitelj Sven Šulce i ja vam dajem riječ. Ponavljam sada naslov, evo to smo već čuli, naslov dokumenta. Gospodine izvjestitelju, da ću vam riječ. Amandman možete predati do 27. siječnja, a 20. veljače će biti glasanje. Izvolite, gospodine Šulce. Gospodine predsjedateljice, hvala lijepa. Rekli ste već o čemu se radi mi nismo ovdje nadležni odbor, mi dajemo mišljenje za ENVI. Euro 5 i Euro 6 eh, homologacija tih tipova. Malo je to čudno jer eh, imamo već propise o tome. Imamo samo jednu problematiku da je e, komisija pripremila e, postupak za homologaciju i onda je e, došlo do žalbi, to je došlo i pred sud. I kako bi se to sve osiguralo, komisija se osigurala da uvede postupak suodlučivanja. Da to još jednom prodiskutiramo u parlamentu. što, o čemu se radi? E, svi se sjećaju još na skandala e, e, sa dizelom 2015. godine sa manipulacijom softvera, sa homologacijom vozila. Onda je komisija reagirala i uvela nove propise i granične vrijednosti su također razmatrane mm, pa je e, onda došlo do e, kompromisa sada nisu samo e, mjerenja u laboratoriju već i mjerenja vozila u redovnom prometu imamo i temu dušikov oksid to su normalna osobna vozila 2,1 je granična vrijednost. To, ta granična vrijednost vrijedi do 2021. E, godine. Onda imamo još jedan faktor kojeg moramo pogledati. Radi se o, o toleranciji mjerenja ovih aparata za mjerenje to je e, faktor je 0,43 e, faktor greške. Radi se o homologaciji i ovom novom prijedlogu komisije. Imamo dva pitanja. E, kad sam pisao izvještaj, da li će proizvođač biti odgovoran za a, a i potrošač. E, dakle, imat ćemo tu odgovornost. E, komisija je taj prijedlog donijela, ali ja sam sada protiv toga. To možete pročitati i u mom izvještaju. E, radi se o pravnoj sigurnosti i pouzdanosti našeg zakonodavstva. Mislim svi koji su zainteresirani za ovo, mm, ako žele govoriti o drugim graničnim vrijednostima, onda bih molio da se to, ta debata odgodi. možemo o ovim e, faktorima kompromisa još kasnije govoriti. Imam, ja sam jedan, e, pripremio jedan tehnički amandman e, faktor cva i e, komisija je spojila dva faktora da bi dobila 1,43. Mislim da bi bilo smislenije da ova dva faktora 0,43 i jedan da on, 1,00 da oni budu odvojeni. To je po mome E, mišljenju smislenije. I dao sam taj prijedlog pa molim za vašu potporu. E, ja ću vrlo rado odgovarati na pitanja ako želite o tome raspraviti. Hvala lijepa gospodine Šulc. Gospodine Hase, imate e, riječ za socijaliste i demokrate. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Hvala izvjestitelju. Eh, tu je izvjestitelj u Sjeni mm. i ja eh, slažem se da moramo osigurati eh, sigurnost planiranja za proizvođače, ali moramo i reći smanjenje faktora sukladnosti to može imati suprotan učinak od onoga što ako ako promijenimo ovaj faktor sukladnosti onda bismo u, o, u, u slučaju e, oštetili već registrirana vozila moramo uzeti u obzir da imamo opravdane kritike e, na industriju moramo shvatiti da E, je razvoj modela e, zahtjeva vrijeme i da tu mora postojati sigurnost. To ne znači da nemamo problema. E, komisija je napravila greštu što je uvela provedbeni akt, što zahtjeva normalnu zakonodavnu proceduru. Kritiziramo onda stvarne emisije u prometu. To treba riješiti mnogo brže ja ću još jedan put zahvaliti na nacrtu mišljenja i veselim se daljnjim raspravama. Hvala lijepa. Gospodin Flego ima e, riječ. Izvolite. E. Na samom početku želim se zahvaliti izvjestitelju na kvalitetno pripremljenom nacrtu mišljenja i evo dao bi jedan kratak osvrt kao, kao izvjestitelj u sjeni u ime svoje političke grupe eh, Renew Europe. Eh, jasno je dakle da nakon pet godina od, afere Dieselgate-a da su mnoge emisije ispušnih plinova uvođenjem novih eh, novih euronormi smanjene, ali nažalost to nije slučaj za NOx emisije koje cijelo vrijeme u stvari od 1991. rastu. Ono što je ključno, ključno je dakle kakav utjecaj NOx ima na ljudsko zdravlje i naravno veliki dio zagađenja zraka u, u, ukupno u europskim gradovima, dakle veliki dio je upravo od dizelskih vozila, a to je dakle negdje oko 83% gdje NOx u toj emisiji sudjeluje sa 66% upravo zbog nečistog zraka je najveći krivac i zdravstvenih i drugih troškova koje Europa ima. Iz tog razloga dakle jasno je da trebamo ovoga jedno takvo mišljenje e, dati, odnosno trebamo vremena da problem riješimo i neću ponavljati sve ono što je ovdje rečeno, što je raporter rekao i sa čime se apsolutno slažem, ali mislim da ova odstupanja u mjerenjima, u stvarnim uvjetima i u laboratoriju koja evo su prisutna moraju se naravno te razlike smanjivati i ovo o čemu sada govorimo je prelazna mjera jer naravno s vremenom smanjivat će se i sa razvojem tehnologije smanjivat će se dakle te brojke. Na kraju ključno je dakle, ključno je da Europska unija mora nastaviti razvijati i nadograđivati sustav mjerenja emisija u stvarnim uvjetima na cesti kako bi u potpunosti u konačnici otklonile se razlike koje danas postoje između laboratorija i stvarnih uvjeta i trebamo naravno ići u smjeru razvoja čistih automobila. To je u skladu sa ciljevima Green Deala, to treba biti naš cilj ali kao što sam rekao, a i to mišljenje govori, u međuvremenu trebamo još vremena. Hvala. E, hvala lijepa gospodine Flego. A sada ja imam riječ. Ja sam su izvjestiteljica po tom pitanju. Ovo je pitanje koje nije samo tehničko, to je i političko pitanje. Zašto vam to kažem? Jer ja sam bila potpredsjednica e, e, istražnog e, odbora za skandal Diesel. Kako smo došli do toga? Istina je da, da gospodine Flego, imate pravo. Imamo danas bolest u 21. stoljeću, to je Eh, za eh, Puno eh, veliki broj preranih smrti, 650 tisuća. NOx je veliki uzročnik od toga. I upravo tu što saznajemo? Da, mm, da, smo, da su se sastali ministri za okoliš i i e, govorilo se o standardima e, iz 2007. Mm, vidimo što se dogodilo do 2020. i iza 2020. E, može, ne smijemo dopustiti prelaz preko crvene linije. Mi zeleni nismo s tim, ne slažemo se s tim. Mislim da danas moramo tražiti da E, e, da, da, a nakon odluka koje su išle iznad Europskog parlamenta, mi koji smo predstavniti parlamenta, e, naše, u toj, mi nismo sudjelovali u donošenju mjere, nismo je ni odbacili. Pravo pitanje je gdje smo sada? Pet godina nakon Dieselgate-a novi modeli mm, dizla imaju tisuću puta više e, lebdećih čestica nego što ih mogu e, e, profiltrirati. Dakle, on, prelaze se granične vrijednosti tisuću puta. Da li komisija može zatvoriti oči pred time? Mislim da ne. E, danas imamo, e, imamo države članice koje ne poštuju direktivu o e, onečišćenju zraka. Mi trebamo reći, ne možemo reći da je to samo tehničko pitanje. I stoga, dragi kolege i kolegice i gospodine izvjestitelju, zahvaljujem na vašem radu. Mislim da moramo poslati jasnu poruku. Mi smo zakonodavci. Zašto se gradovi žale i podnose tužbe? Jer su shvatili jednu stvar e, i to ključnu stvar. E, kako postupati s tim pitanjem? Ako ne radimo za naše građane, onda će e, gradovi to učiniti i što, čemu mi služimo onda Europi? Kako rješavamo taj problem? Iz, iz tog razloga ne slažem se da moram, ovi novi faktori daju još više fleksibilnosti e, proizvođačima. E, drže se standarda iz 2007. A to je već e, za, pogledajte standarde u Americi, u Japani. Oni su još dva puta zahtjevniji nego u Europi, naročito e, za NOx. Mislim da je sada imperativ da poštujemo standarde, ali mislim da eh, ne smijemo davati fleksibilnost proizvođačima. Moramo imati nova vozila koja će poštivati nove norme. Eh, moram, čudno je da na to uvijek moramo počećati na to. Eh, gledajte, ako radimo zakone o hrani, a onda kažemo možete jesti što želite. E, ne, e, radi se o javnom zdravlju i moramo tu biti odgovorni. E, ako dajemo više manevarskog prostora proizvođačima, kakva će biti naša kredibilnost? I na kraju želim reći, tu imam jedno pravo pitanje za komisiju, Europsku komisiju. Zašto? Tržište automobila, vidim to u Njemačkoj, to je stvarno tema. Zašto komisija ne ne predviđa. Zašto ne donesete plan za izlazak iz dizela? Jedan plan predviđanja e, čistih automobila. Zato jer ima 13 milijuna e, zaposlenika koji se e, rade u toj industriji. Šta mi s tim radimo? E, e, e, Airbus i, i baterije. Mislite li da će to nama pomoći? Kina je tu već uzela vodstvo. Govorimo o sukladnosti i standarda. Je li je to na visini naših ciljeva? Mislim da ne, nije. Zašto sa ovom uredbom o dizelu koji e, dizel više zagađuje nego benzin, trebamo imati plan e, za e, neutralnost u zagađivanju. To je mišljenje gospodin Šulce koje trebamo čuti. Jer radimo za javno zdravlje, ali je to tema za industriju. Ta industrija je jako važna za Njemačku, a i za druge zemlje, ali ne smijemo im ostaviti na volju. Naravno, kad jedna tvornica zatvori, onda cijeli teritorij e, trpi. E, proizvođači i e, dizajneri automobila moraju poštivati međunarodne propise i tu ću se zalagati i glasat ću za vaš izvještaj za e, klub ID. Gospodin Majer ima riječ. E, jeste li <laughs> došli noćnim vlakom? Da, bio sam na noćnom vlaku. E, imam jedan, jedno pitanje. Ja se zahvaljujem izvjestitelju E, ja bih e, sada ne... E, što se tiče dizla, mi znamo mm, što ono što iz dizla automobila izlazi sada, to je mnogo čišće od zraka u tim gradovima u, interesu, moramo raditi u interesu potrošača i industrije. Moramo imati jasne propise, mm, a moramo i sačuvati radna mjesta. Moramo imati jedan tu dobar i razuman kompromis. Hvala lijepa. Hvala. izvolite, imate riječ. Hvala. Danas je poseban dan, ovo je naš prvi sastanak, pa sam mislila da možda trebamo napraviti nešto posebno. Zahvaliti majci, ocu, roditeljima. Međutim, bolje bi bilo da se držim postupka. Mogu e, svakako podržati izvjestitelja. Mislim da ne treba mijenjati brojke koje su u prijedlogu jer ne smijemo e, iz e, znanosti raditi politiku, okrećati je prema politici. Hvala gospođa Koneška. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju i ja sam već rekla kako je moje mišljenje. Imamo ovaj prijedlog. Čestitamo izvjestitelju koji je bio jako strpljiv. Što se tiče ovog čimbenika e, konformost, e, sukladnosti za e, proizvođače automobila. ovdje smo racionalni, međutim nešto nam ostaje problematično pravna sigurnost e, koja je ostala upitna. Ovdje imamo jednu sudsku odluku, a imamo i vrlo striktne rokove što se tiče e, različitih obilježja automobila i vozila. I dalje e, čekamo neka istraživanja E, recimo iz zajedničkog centra za e, istraživanje. Što se tiče strožih mjera, mislim da moramo imati sigurnost što se tiče e, tipa automobila i to ne samo u odnosu na proizvođače, već i u odnosu na javno mjenje i potrošače postoje pogreške e, u studiji, pa smatramo da e, trebamo vidjeti kakav je pravni postupak u ovom slučaju. Ovdje je riječ o jednom znanstvenom pitanju. Trebamo se usredotočiti samo na činjenice, a ne na politiku i emocije. Te u budućnosti trebamo razmišljati o pravnoj sigurnosti i biti sigurni da nema izmjena. Moramo uzeti u obzir činjenice, podatke. Mi smo odgovorni za politike i ove podatke moramo uzimati, uzeti u obzir. Hvala lijepo. Želi se još netko javiti za riječ? Izgleda da ne. Zatražit ću od gospođe e, Joane e, Šiškovske. Gdje ste vi? Aha, vaš kolega je tu. U redu, izvolite, izvolite. Imate riječ. E, hvala. Doista mi je žao jer moja šefica nije ovdje E, ona se sada bavi jednim drugim prijedlogom i kako nije ubikvist, ne može biti na dva mjesta istovremeno. E, što se tiče ovog izvješća, mi smatramo da je većina naših prijedloga prihvaćeno. Izmjene koje predlažemo čine se koje su predložene su razumne, tako se barem čini. Međutim, jednu stvar želim naglasiti – kada smo govorili o Gate-u 2015. tada smo imali proizvođače automobila koji nisu primjenjivali pravila iz uredbe iz 2007. Tu se radilo o jasnom kršenju. Ako gledate prijedlog danas, ovdje situacija nije ista. Ovdje govorimo o situaciji u kojoj zakonodavac odnosno taj prijedlog će promijeniti e, uredbu komitologije koju opći sud nije e, našao za zakonitom. I trenutačno pred Europskim sudom imamo žalbu. Dakle, ovdje se stvarno e, dovodi u pitanje sam zakona, ne primjena zakona. I upravo zbog toga, i kako bi stvari bila jasnije, komisija je odlučila da ovaj put predloži pravu pravnu e, proceduru. Drugim riječima, e, pravila koja su odavno prihvaćena i koja se primjenjuju. E, naravno da o njima možemo uvijek razgovarati i to se treba dogoditi u trenutku kada je za to e, dobar trenutak. Međutim, sada ne mislimo da je ovo dobar trenutak da o tako nečem razgovaramo. E, trebamo e, stvarno privilegirati pravnu sigurnost. Što se tiče vašeg prijedloga, da imamo zakonodavstvo za prestanak uporabe dizela, Mislim da o tome možemo razgovarati sada kada se govori općenito o granicama emisija. Hvala lijepo. Hvala. Ovo je mišljenje. Ja ću ipak tražiti jedan amandman kako to ne bismo zaboravili jer je stvarno e, krajnje vrijeme da Europska komisija sačini plan za e, izlazak iz dizela i kako biste pomogli jednom sektoru koji e, se nalazi u poteškoćama zbog svjetske konkurencije. Tako da ću ja ipak prihvatiti ovaj amandman i, radi se o vrlo ozbiljnoj situaciji u cijelom sektoru i imamo i zaposlene u tom sektoru. Dragi kolege i kolegice, puno hvala. Hvala vam na javljanjima na riječ. E, potvrdili ste mnogo od onoga što je rekla komisija i što sam rekao je ja. E, Amandmani se mogu predati do 29. ovog e, mjeseca. E, ja sam planirao dva e, sastanka izvjestitelja u Sjeni, jedan trećeg veljača, a i onda još jedan 17. veljače. U prvom redu bih kratko rekao, odgovorio gospođi Dali, E, napravili ste malu jednu grešku u e, govorili ste o tisuću puta većim emisijama, valjda ste mislili e, o jednoj izjavi odbora Transport Environment. Radi se međutim o katalizatorima u tim vozilima ti se katalizatori moraju čistiti s vremena na vrijeme. E, lebdeće čestice koje e, tu izlaze e, su abnormalno visoke. To je tisuću puta više od nule. Euro šest vozila Uh, usprkos ovih uh, uh, većeg broja čestica još se uvijek ta vozila drže standarda. Ne smijemo tu miješati kruške i jabuke. Radi se o čišćenju tih katalizatora. Um, to nema veze sa ovim sa apsolutnim vrijednostima žagađenja. Hvala na vašim primjedbama. U pravu ste, govorimo o čišćenju. Ali tu imamo više od tisuću puta. Dakle, to ipak nije tek zanemariva brojka. Imaćemo još prilike o tome razgovarati, Imaćemo tehničke E, sastanke jer ako pogledamo koliko ima takvih automobila koji ne poštuju takve norme Euro 6, ima ih 33 milijuna u e, Europi. E, evo, hvala gospodine Šulc. Bit ćemo jako ambiciozni što se tiče ovog dosijeja. Amandmani trebaju biti podneseni do 29. siječnja. Nakon toga 19. veljače ćemo o njima raspraviti i e, mm, o njima će se glasati 19. veljače. Je li vam to odgovara? Da. E, sada idemo dalje. Bilateralni e, dogovor cestovnog prometa između Njemačke i Švicarske kako bi se dopustila kabotaža iz, u odnosu na autobuse i putničke autobuse u e, pre, graničnim područjima ove dvije zemlje. Izvolite. E, Taler, hvala što ste mi dali riječ. Hvala. E, ja bih zapravo spojila točke 5 i 6 dnevnog reda jer su one vrlo slične. Moram se ispričati E, Markus Ferber je odsutan, on vas pozdravlja te e, mene zamolio da vam nešto kažem o ovim izvješćima. Ova dva izvješća E, to ste riječ o Italiji i Njemačkoj koje žele izmijeniti ili ponovo pregovarati o bilateralnim e, dogovorima o cestovnom e, prometu na graničnim područjima između ovih zemalja, a sve što se tiče kabotaže autobusa i putničkih autobusa. E, od izvješća e, imamo samo neke male tehničke izmjene i e, budući da tu nemamo nikakvu kontroverznu, imamo samo jedan mali amandman u odnosu na pravni temelj kako bismo prilagodili ovaj tekst općem pristupu vijeća i time izbjegli trijalog. Markus Feber vam zahvaljuje na odličnoj suradnji te preporučuje da glasamo za E, ova izvješća. Hvala, gospođo. A sada e, socijaldemokrati, izvolite. Hvala. Biti ću kratak. To izvješće E, govorio o jednom vrlo jednostavnom postupku, međutim radi se o važnom pitanju. Imamo pregovore između Njemačke, Italije i Švicarske i oni imaju e, u vidu olakšanje slobodnog proteka, protoka robe i ljudi. Mi smo vidjeli amandman, podržavamo ga kao što i podržavamo cijelo izvišće naravno. Hvala lijepo. Gospodine Tijen, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Kao prvo, želim zahvaliti e, Markusu na e, vrlo konstruktivnom radu na ovim izvješćima. E, obje oba teksta gledamo u odnosu na kabotažu, u odnosu na ove zemlje E, to je izuzetno važno jer je važno e, da takva granična područja imaju e, olakšanu mogućnost putovanja u autobusima i putničkim autobusima. Hvala Etienne. A sada ću opet ja biti suizvisiteljica. Evo, danas stvarno puno radim. U svakom slučaju želim čestitati gospodinu Feberu. On predlaže nešto jednostavno. Ova dva teksta bi trebala biti e, dakle pravni temelj i žele da e, izbacimo ovaj članak 1.2 iz E, ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ja se slažem, ovo upravo omogućava Italiji i Njemačkoj da dobiju zeleno svjetlo kako bi se dogovorili oko kabotaže autobusa sa Švicarskom, te podržavamo dakle e, izvjestitelja i podržavamo ovu izmjenu koja se ovdje predlaže. Peter Longrin, eh, vi, je vi ovdje izvolite, možete uzeti riječ. Eh, gospodin Lundgren, meni ovo nije problematično, eh, možemo podržati. Hvala, gospođa Kuntura, izvolite. Hvala lijepo. ovdje e, e, Italija e, pregovara sa Švicarskom, govorimo o kabotaži autobusa i putničkih autobusa, ne vidimo i turističkih i putničkih autobusa, ne vidimo razlog zašto bismo se usprotivili ovom. Hvala. U ime Europske komisije ko će uzeti riječ? Izvolite. Hvala. želim vam puno e, sreće u novoj godini. E, želim zahvaliti gospodina Ferbera na ovom izvješću i e, podršci u odnosu na prijedlog komisije. Dakle, sve što se traži to je izmjena članka 2.1 ugovora o funkcioniranju Europske unije i htjeli bismo da jednostavno zadržimo pravni temelj u članku 91. Vijeće je već prihvatilo ovo u e, e, lipnju. Imamo i članak 2.1 e, koji je ovdje više nije pravni temelj. Nadam se da ćemo imati brzu brzo usvajanje ovog e, prijedloga. Neke stvari su se e, malo izmijenile, međutim ne mislim da će to biti problematično e, za parlament. Te da ćemo vrlo brzo usvojiti ovaj tekst. Hvala lijepo. Hvala. Izvolite, možete sada zaključiti. Kod svih ovih pozitivnih primjedbi više mi ne preostaje ništa da kažem. Sve ću e, izručiti gospodinu Ferberu. Hvala lijepa. Idemo dalje. O pitanju razrešnica 2018. Opći proračun Evropske unije. Imamo dva izvještaja mm, e, Evropske komisije i, i onda e, Gospođa Montero e, će stići, e, ona još nije ovdje, pa ćemo početi sa e, sljedećim izvještajem gospođa Grapini u imamo isti postupak u ovim razrešnicama u, agencije i poduze, zajednički pothvati. tu smo nešto dodali na zahtjev pučana. Zajednički Cezar, Ship to in Clean Skies, to smo dodali. E, imate pet minuta da nam kažete gdje smo.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 E, ti su rezultati pozitivni i izazovi su dobro riješeni. Što se tiče EMSE, e, registar za rizike je e, ispravljen 2018. Tu nismo imali dodatnih rizika koji bi mogli imati utjecaja. Imamo e, sedam amandmana za ovu agenciju. Ja zahvaljujem još jedan put e, izvjestiteljima u Sjeni. Oni su popravili tekst. E, ti amandmani pocrtavaju činjenicu da agencije moraju podržati države članice u njihovom radu na pomorskoj sigurnosti a mora e, i u borbi protiv nezakonitog ribolova. Mm, mm, za EASA imaju e, imamo primjedbi za vijeće, administrativno, vijeće. Agencija napravila mnogo toga u rodnoj jednakosti kako bi podržala kandidaturu žena kako bi imala fleksibilne aranžmane za rodilni dopust. Prema tome tu je postignut napredak. Imamo 17 amandmana koji pokazuju da se ne smijemo zaboraviti opću sigurnosti. Moramo E, reći ovoj agenciji da se e, više pažnje treba posvetiti rodnoj što se tiče ere. Ova agencija je proširena i tu također treba pripaziti na sukob interesa. Imamo novih zadatka, zadataka koje smo dali e, ERI Četvrti željeznički e, paket je u pitanju. Agencija je već objavila e, smjernice e, za promet, željeznički promet. Naročito se govori o malim i srednjim poduzećima. E, govori se i o tarifama i cijenama. E, trebamo glasati za ovaj e, amandman jer nam mala i srednja poduzeća leže na srcu. naravno, treba poticati željeznički promet trebamo uvijek smanjivati administrativna opterećenja u ovom sektoru. Eh, eh, imamo, tu eh, obzor 2020. Na tome je rađeno. Imamo mehanizam za veze u Europi. Imamo zato dostatan proračun kao i dva druga projekta. Geografsko uzbunjivanje i također projekt o budućoj strukturi zračnog prostora u Europskoj uniji. Tu trebamo govoriti i o pravnoj e, uređenosti, što je veliki izazov. E, ovo agencija je mnogo na tome radila. Imamo jedan kompromisni amandman koji o, podcrtava e, aktivnost ove agencije na području inovacija i naročito i e, inovacija u zračnom prometu. Moramo uvesti jedan prostor sigurnosti i nadzora. E, proračun treba e, u tom smislu i povisiti. Što se tiče shift to rail, taj, taj projekt se uspješno provodi, oni e, i tu imamo istraživačke aktivnosti koje su napredovale. Sve ide glatko i ritam je zadovoljavajuć. E, e, primjenjuje se strategija protiv prijevara za period eh, između 2017. i 2020. Eh, I nismo mm, nismo imali nekih grešaka. Eh, također je dobra suradnja sa Olafom. Govori se i o podrebi jednog zajedničkog željezničkog prostora u Europi tu moramo imati e, promet sa smanjenim emisijama. E, također treba povećati e, pouzdanost europskog željezničkog sustava kako bi on postao privlačniji za europske putnike. Klinska 2, taj projekt će revidirati svoj e, e, proračun kako bi sve bilo e, sukladno za posljednjih uredbama Europske unije. Interna revizija je rekla nešto o konsolidiranom registru rizika tu će biti popisani svi rizici e, koji se bilježe na ovom području. Imamo osam amandmana. Uspjeli smo e, i e, unijeti jedan kompromisni amandman koji pozdravlja projekt Clean Sky 2 i pozivam vas da glasate za ova mišljenja. Evo sada otvaramo e, raspravu. Izvolite. U ime Pučana govori gospođa Kiler. Hvala vam. Uvaženi kolege, agencije su dobro odradile svoj posao, bar općenito gledajući. No, s obzirom na prijelaz prema učinkovitijem e, prometnom sektoru, što moraju ispuniti u, narednih nekoliko godina, mnoge naše agencije, posebice ERA, će trebati našu podršku. Stoga moramo postaviti pa, pitanje samom parlamentu. Želimo li doista e, imati jedinstveno europsko željezničko područje do 2030. S obzirom na to da nema većih problema, ja bih kratko istaknula e, tri stvari u oči sutrašnjeg glasanja kao prvo, Shift to Rail, rad tog zajedničkog poduzeća je od goleme važnosti za ostvarenje naših ciljeva. I ako usporedimo stupanj automatizacije u cestovnom prometu i u željezničkom prometu, možemo vidjeti da i tekako postoji prostora da se stvari poprave. Stoga se pitam zašto se je stopa za obzor 2020. bila tako niska prošle godine i e, voljela bih više čuti od komisije upravo o tome. Drugo, voljela bih e, čuti više informacija kad je riječ o 52 milijuna eura depozita za EAS-u. da svi zrakoplovi mogu letjeti na temelju tehnologija koja je izumljeno e, u okviru Clean Sky-a, e, uštedili bi 170 milijuna e, tona ugljičnog dioksida godišnje, a to je onoliko koliko emisija ima jedna manja zemlja članica Europske unije, poput recimo Nizozemske ili Austrija. Ja sam pripremila jedan amandman upravo na tu temu i ja se nadam da ćete ga podržati jer to su činjenice koje bi ljudi trebali znati. To je stvarno golemi uspjeh europskog e, istraživanja i razvoja. I na kraju dopustite mi da zaključim i da se najljepše zahvalim kolegama, posebice izvjestiteljici gospođi Grapini te svim ostalim kolegama koji su radili na o, ovim razrišnicama. Hvala vam. Hvala gospođo Tiljeva. Sada gospodine Tijen imate dvije minute. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti gospođi Grapini i ostalim izvjestiteljima u sjeni. Ovo je stvarno bila odlučna suradnja, a kad imate dobru suradnju, uglavnom imate i dobre rezultate. Tako da sve u svemu mislim da ste dobro odradili ovaj posao. I dobro da sedam minuta za šest agencija nije previše. Hvala vam što ste e, lijepo nam to detaljno izložili. Neki drugi ljudi govore sedam minuta o nekim drugim temama. Tako da ja mislim da je e, i tekako u redu ići u detalje kada se govori o razrješnicama. Razrešnice su uglavnom tehničke, više nego političke, no ponekada je dobro to sagledati malo i politički i reći sljedeće. Da, e, agencije moraju odraditi važan posao i stoga nam je treba novaca. A posebice zajednička poduzeća tu se troši javni novac, ali u suradnji s industrijom se stvarno može puno postići. Pogotovo kada je riječ o novom zadatku koji imamo u okviru zelenog plana, e, zajednička poduzeća poput Clean Sky i Shift to Rail tu stvarno rade veliki posao. Ako uzmemo brojke koje su e, malo aktualnije nego ove koje ste vi spomenule kolegice za nizozemsku, koje su iz 2015. vjerojatno je rezultat još i bolji. A imate pravo kad kažete da je važno ljudima objasniti koliko je važno ovakvo istraživanje i, i koje bi dobrobiti e, takvo istraživanje moglo donijeti europskim građanima. Hvala vam još jednom. Želim još jednom reći da je izvjestiteljica pokušala pripremiti kompromisni amandman o ERI. To je amandman 16 iz Renewa i amandman 17 ideja. Dobra ideja pokušati pronaći kompromis, no u ovom posebnom slučaju želim reći da mislim da je amandman kluba Renew bolji, pa vas pozivam da glasate za amandman kluba Renew, a ne za kompromisni amandman. Eto, i toliko od mene. Hvala vam. Gospodine Freud, imate riječ. Hvala vam. Hvala izvjestiteljima na nacrtu ovog mišljenja. Većina elemenata zapravo odražava i našu analizu i naše mišljenje. Pozdravljamo to što ste istaknuli izazov koji se odnosi na rodnu ravnopravnost u okviru EASE. Isto tako se slažemo sa smjernicama za zaštitu zviždača, te s ocjenom da su one bile stvarno uspješne, to je u redu. I još želim istaknuti, u svim agencijama moramo imati zaštitne mjere kad je riječ o sprječavanju sukoba interesa i zbog toga smo podnijeli jedan amandman. Sve u svemu smatramo da bi mišljenja o razrešnicama mogla istaknuti e, nedostatak transparentnosti i podržat ćemo amandmane kolega koji su to spomenuli. Isto tako bismo voljeli istaknuti jednu stvar koja se odnosi na zrakoplovstvo. nedostatak oporezivanja u tom sektoru te ograničenja koja su prisutna u tom sektoru znače da jedinstveno europsko nebo te bolji, e, bolje upravljanje zračnim prijevozom su možda čak doveli do većih, većeg broja letova, a nisu smanjili emisije. Samo zato što smo povećali učinkovitost ne znači da je sveukupna količina emisija pala. Mi smatramo da posebno u zrakoplovnom sektoru trebamo raditi više na tome da se smanji sveukupna količina emisija. A viši porezi, bojim se, su jedina stvar koja će nam pomoći u tome. Hvala vam. Merci beaucoup, monsieur Hvala lijepa, gospodine Freud. E, Gospodja Dali, e, zaguje, imate riječ, izvolite. Hvala. Ja ću se ograničiti na ona područja na koja smo mi podnijeli amandmane. To se posebice odnosi na EASU. Nama je vrlo važno da se povećaju resursi te agencije kako bismo joj omogućili da obavlja svoje zadatke koji su vezani uz zaštitu i sigurnost. Naravno, e, jednostavno davanje novac, jednostavno davanje novaca nije e, jednostavno, ali smatramo da e, toj agenciji trebaju resursi. A s obzirom na njihovo područje rada i na njihov mandat, te na istraživanja koja provode, smatramo da im je itekako potreban dodatni novac. Isto tako slažemo se i sa komentarom koji se odnosi na rodnu ravnopravnost. To je naravno e, jako važno. I na kraju Clean Sky aspekt. Za nas je ključno da pronađemo jasnu strategiju da spriječimo prijevare. I to je ključno za izvješće 2018. To je aspekt kojeg treba naglasiti. No, mislim da nema većih kontroverzi, tako da svakako možemo podržati ova mišljenja na sutrašnjem glasanju. Hvala lijepa. A sada se obraćam komisiji. Gospodin De Dios ima riječ. Izvolite, imate tri minute. Um, Hvala vam. Mi pozdravljamo nacrt ovih mišljenja o zajedničkim pothvatima i decentraliziranim agencijama i veselimo se da će to biti potvrđeno na glasanju koje će se dogoditi sutra. Što se tiče specifičnih točaka, mi e, smo i tekako spremni dostaviti dodatne informacije kasnije danas poslijepodne. To se posebice odnosi na Shift to Rail te program Obzor 2020. Hvala vam. Hvala vam lijepa na svim ovim primjedbama. E, glasanje je sutra, a u kontu u odboru za proračune će e, biti glasanje 18. E, ili 19. veljače, a konačno glasanje u ožujku. A sada idemo dalje Gospođa Montero će dobiti riječ. Evo, mi smo uh, vas čekali e, i sada ćete govoriti o razrešnici opći proračun Evropske unije, Evropska komisije. Imate pet minuta, gospođo Montero. Hvala vam. Hvala vam. Evo, ja se ispričavam, ali bila sam na sastanku odbora za ribarstvo. Moram se tamo i vratiti, zato što me tamo čeka još jedna točka na dnevnom redu. Što se tiče mog izvješća, naravno, najprije želim zahvaliti kolegama koji su podnijeli amandmane. Dobili smo 22 amandmana. Imamo i dva kompromisna amandmana koje sam pripremila ja kao izvjestiteljica. A sada bih se usredotočila na amandmane. Te izložila vam sadržaj kompromisnih amandmana. Koordinatori transeuropskih mreža već podnose godišnja izvješća parlamentu i prema mojem mišljenju E, novi mehanizam koji se predlaže, e, o tome bi trebalo razgovarati u, e, u jednom drugom, na jednom drugom mjestu, ne u okviru rasprave o razriješnici. A zatim, što se tiče amandmana 15, mislim da to također, da ovo nije pravi kontekst, to nije dovoljno jasno i rekla bih da bi ja glasala za amandmane koji se odnose na novu infrastrukturu te na održavanje postojeće infrastrukture. U tim e, paragrafima se spominju putnička prava te stavka proračuna za održivi turizam. Strukturni fondovi, e, sve su to amandmani koje mogu podržati. Što se tiče vojnog stupa, Znamo da je to jedan od prioriteta odbora. Ne slažem se sa predloženim brisanjem. I jako je važno da smo u stanju e, odgovarati na hitne situacije poput e, humanitarnih e, katastrofa i prirodnih katastrofa kod ta dva amandmana, ja bih e, pozvala kolege da mi se jave, jer sada doista nemam jako puno vremena za raspravu, budući da se moram vratiti na odbor za ribarstvo. Merci beaucoup, madame. Hvala lijepa gospođe Montero. Gospođa Grapini imate e, dvije minute. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljice. Moj klub analizirao tekst i kao i kompromisne amandmane. Slažemo se sa e, sa amandmanima, kako je rekla izvjestiteljica. E, govori se o mnogo stvari. Nadam se da ćemo sutra imati konsolidirani tekst. E, e, nisam imala još prilike da govorimo o drugim izvještajima za naš klub. Prijedlog Rinjua se e, nalazi u kompromisnom amandmanu. Slažem se sa prijedlogom. Što se tiče prijedloga Pučana, e, mislim da ne trebamo imenovati zemlje u amandmanu. Stoga se ne slažem sa a, tim imenovanjem e, zemalja. Mislim da to nije dobra stvar. Ne smijemo tako e, postupati. E, stoga sam preporučila e, da se glasa protiv tog amadmana jer imenuje pojedinu zemlja. Gospodin Identijel ima dvije minute, izvolite. Hvala predsjednice. U ime našeg izvjestitelja u sjeni iz Renew htio bih zahvaliti gospođi Montero na ovom vrlo konstruktivnom pristupu i radu na ovom fajlu. Prvo, želimo reći da nas brine što se još uvijek nije dovršila kompletna mreža. Stoga tražimo od koordinatora TNT-a da detaljno analiziraju projekte koji su ostvareni i što se događa s ovim zaostacima. Isto tako tražimo od komisije da predloži novi mehanizam koji se temelji na rezultatu i koji će biti podijeljen na srednjoročne i dugoročne e, ciljeve i drugo što se tiče CEFA, ako želimo ostvariti konkretne rezultate na projektima od zajedničkog interesa, poput recimo prijevoza, digitalizacije i sigurnosti, morali bismo bolje koordinirati naše radne programe ako želimo uskladiti sinergije između prijevoza, komunikacije i telekomunikacija. Takvi su nam projekti od velike važnosti. Treće, što se tiče prava putnika. Prema zaključcima Revizorskog suda, još uvijek velik broj putnika ni, ne zna za svoja prava i vrlo često ima problem u ostvarivanju tih prava. Stoga još uvijek moramo unaprijediti dosljednost i učinkovitost tog okvira. I na kraju, što se tiče mobilnosti, želimo istaknuti da je ovo jasna mogućnost da se poveća sinergija između e, dakle e, TNT-a i vojnih e, infrastruktura, te naravno moramo biti u stanju brzo odgovarati na e, raznorazne humanitarne ili e, prirodne katastrofe. I na kraju želim zahvaliti gospođi Monteiro. Hvala vam na podršci i na vrlo konstruktivnom radu. Hvala. Gospodine Foil, i vi imate riječ. Hvala vam gospođo predsjedavajuće. Mi iz Zelenih smo u, već u prosincu na posljednjoj raspravi istaknuli da ne podržavamo militarizaciju CEFA i stoga predlažemo da se taj stavak izbriše iz mišljenja. Hvala lijepa, gospodine Freud. Gospođa imate riječ, izvolite. Hvala. Mislim da većina amandmana nisu baš kontroverzni i zapravo su dosta korisni. Mi ćemo podržati i kompromisne amandmane, ali da. Nas brine e, dodavanje dakle, tog stupa vojne mobilnosti u TNT, te činjenica da se planira staviti 6,5 milijardi nove omotnice za te svrhe. Ako kažemo da su nam e, da nam je taj novac potreban za e, prirodne katastrofe, onda je možda bolje da taj novac potrošimo kako bismo riješili brojne probleme povezane sa klimatskim promjenama koji stvaraju zapravo e, takve stvari. jer jako puno novaca trošimo na militarizaciju i na uplitanje u e, druge zemlje. Taj novac se može bolje potrošiti. Stoga se zalažem za brisanje tog dijela. I naš klub još jednom želi istaknuti koliko je važno napraviti jednu bolju, kvalitetnu analizu i trebamo podsjetiti komisiju da količina novaca koja se troši na financijske instrumente nije jedini kriterij kojim se ocjenjuje uspješnost, tako da bi uspješnost trebalo ocjenjivati na malo cilovitiji način. Hvala gospođo Dali. E, e, podsjećam, glasanje će biti sutra, 21 a u kontu će se glasati između 19. i 20. E, veljače, a e, konačno glasanje u drugoj sesiji u e, ožujku. A sada ćemo imati razmjenu mišljenja sa Matthew Baldwinom, europskim koordinatorom za cestovnu sigurnost. Dobar dan i dobrodošli u e, našu, naš odbor i želim vam sretnu novu godinu. Veliko nam je zadovoljstvo što ste s nama. Hvala što ste došli i što ste odazvali našem pozivu. Kao što znate, vi ste ovdje kako bismo imali jednu detaljnu razmjenu mišljenja. Da čujemo nešto o toj strategiji, toj strategiji o e, sigurnosti na cestama, e, jer kao što znamo, imamo sve sigurnije ceste u Europskoj uniji. Posljednjih deset godina ceste Europske unije su među najsigurnijima na e, svijetu. Međutim, broj e, poginulih je još uvijek previsok i upravo zbog toga Europska unija je usvojila jedan pristup, e, zove se pristup sigurnog sustava i nikakvih žrtava, žrtava nula E, drugim riječima izbjeći i smanjiti maksimalno broj teških, teško ozlijeđenih na cestama. Dakle, vi imate jednu važnu ulogu e, koja podrazumijeva i koordinaciju s parlamentom, ali sa tako i s i sa svim drugim akterima u e, sigurnosti na cesti. Čestitam na vašem poslu. Taj posao E, to što vi radite jednostavno smatram da nije dovoljno priznato, a vrlo je važno i vama e, vi e, doista ozbiljno se bavite ovim pitanjem. Govorimo o održivoj mobilnosti, o sustavima inteligentnog prometa i niskih emisija, međutim ono što je vaša najplemenitija uloga to je upravo uloga zaštite korisnika cestovnog prometa, bilo da se radi o automobilistima, pješacima ili biciklistima. dakle, prije nego što počnemo, hoćete nam možda nešto reći o tome kakva je situacija danas, a nakon toga možete postaviti možemo vam postaviti preciznija pitanja, evo 10 minuta za vas. Hvala i hvala eh, na ovim relevantnim eh, riječima uvoda, sada ću e, govoriti na svojem materinjem jezikom. Dobar dan svima, e, jako mi je drago da sam danas ovdje i da ste me pozvali da vam e, govorim o dvije teme koje su vam jako bitne. Dakle, sigurnost cestovnog prometa i mobilnost. Ja sam još uvijek u glavnoj upravi MUF, ali povjerenica MUC je u listopadu 2018. me zamolila da preuzmem ovu novu ulogu, a to je uloga Europskog koordinatora za sigurnost cestovnog prometa. Bilo mi je jako drago prihvatiti taj prijedlog zbog toga što je cestovni promet još uvijek veliki neriješeni problem i u Europi, ali i šire. A sve je to povezano sa održivom mobilnošću. Kad, na primjer, gradimo bolju infrastrukturu za pješake i za bicikliste, promičemo zdravu mobilnost, ali činimo je i sigurnijom. A budući da cestovna infrastruktura postaje sve urbanija, budući da sve više ljudi živi u gradovima, Cestovna sigurnost je sve, već, sve više više urbano pitanje i sigurnost e, motociklista, biciklista, e, pješaka je bitno. Oni zapravo čine gotovo 70% e, ozljeda i smrtnih slučajeva. jedan trilijun eura, 7% BDP-a zbog emisije ugljičnog dioksida ili zbog gubitka staništa, ali i zbog gužvi u gradu Dakle, to su troškovi. Stoga moramo pronaći načine koje će smanjiti sve te troškove i smanjiti našu ovisnost e, o automobilima sa motorima s unutrašnjim izgaranjem u gradovima. I zato bih vam sada e, izložio strategiju. O tome ćete razgovarati sa gospođom Valean kada dođe e, sljedeći mjesec k vama a i na plenarnu 29. E, siječnja. Dobro, krenimo sa sigurnošću cestovnog prometa. Klasični problemi, evo, bit ću brz. Evo, ove brojke, za koje dobro znate, su jednostavno neprihvatljive. Riječ neprihvatljivu prečesto koristimo, ali to sad ponavljam opet zato što mi ove brojke ponavljamo, ove brojke nikada ne bismo mm, prihvatili niti smatrali pod normalnom da se događaju u zrakoplovnom prometu. A pazite, ovo je sve rezultat nesreće. Nesreća. I kao da je sve to rezultat nečega nad čime nemamo apsolutno nikakvu moć ni kontrolu. I pazite, e, ove se smrti događaju u javnom prostoru u nekom trenutku ćemo morati priznati da smo mi, dakle mi nadležna javna tijela, ne uspijevamo u svom zadatku da e, zaštitimo ljude. I dakle sa e, dakle vizijom nula znamo što nam je činiti i to moramo ostvariti. U tom kontekstu ciljevi su stvarno važni. Evo nekoliko malo povijesnih podataka. Prve ciljeve su još definirali još u 2001 u prvom desetljeću smo uspjeli smanjiti e, smrti na cestama e, negdje za 50%. E, zatim u sljedećem desetljeću nismo baš uspjeli, uspjeli smo tek za 20%, a 50% nam je bio cilj. Stoga smo se u Valeti posebno obvezali da ćemo smanjiti smrtne slučajeve i ozbiljne ozljede za još 50%. Evo, ovo su rezultanti po godinama. Vidite crtu i puno točkica. Ali na e, ovom grafikonu vidite da e, iz 72. kada smo imali više od 200 milijuna smrti, da smo 2015. pali na 50 po milijunu a točkice označavaju rezultate svake zemlje. Isto tako pazite, e, obratite pažnju na to da smo smanjili e, razlike e, između zemalja članica. No, isto tako pogledajte na desnoj strani smo zaglavili. Dakle, od 2013. nismo ostvarili značajan nikakav zapravo napredak. I evo, ovo je zadnji dio tog grafikona. Dakle, uspjeli smo pasti do 2010. i nakon toga stagniramo. Ako pogledate detalje što se dogodilo u proteklih nekoliko godina, dakle smrtni slučajevi u automobilima su pali za 25%, smrt biciklista za 5%, tako da sada e, je broj onih koji umiru izvan vozila jednak onima koji umiru u vozilima. Dakle, učinili smo automobile sigurnijima, ali to nismo uspjeli učiniti za one koji su izvan automobila. Evo ovdje možete pogledati rezultate za svaku pojedinu zemlju članicu. Na lijevoj strani je Ujedinjena kraljevina, Danska i Irska su također blizu, ali tu su još dvije zemlje, Švedska i Nizozemska, koja su e, u prošlosti uvijek imale odlične rezultate, a sada imaju sve loše rezultate na desnoj strani one koji imaju najveći problem i vidite da ima napretka, ali da još uvijek jako puno posla. A evo, najbolja je Norveška, koja ne nije u Europskoj uniji. A Oslo, e, grad Oslo je poduzeo vrlo radikalne korake kad je riječ o sigurnosti cestovnog prometa, i pazite, 2019. samo je jedna osoba poginula u e, prometu i ni jedna osoba iza automobila. E, Norveška, nijedno dijete mlađe od 15 godina nije tamo poginulo u prošle godine. Tako da kad kažemo ovo je nemoguće, to nećemo nikad uspjeti, evo ne, ovdje je rezultat da se to može. Ovo su instrumenti EU-a za e, sigurnost cestovnog preometa tu ne moram sada ići u detalje, no dopustite da se vrlo kratko osvrnem na financiranje. Hvala i parlamentu što ste financirali tri pilot projekata vezani za cestovni promet. Dakle, to je jedan trogodišnji twinning program e, koji koriste šest zemalja koji imaju najlošije rezultate. I sutra ću se upravo sastati s njima u Renu, Francuskoj, da čujemo više o francuskom iskustvu. Zatim smo također započeli još jedan e, projekt o razmjeni automatiziranih podataka i rezultati toga će biti objavljeni u veljači. U svibnju prošle godine, to je 2018. smo definirali novu strategiju za sigurnost cestovnog prometa. Dalje smo još razvili u radnom dokumentu u lipnju 2019. i tu smo definirali kako želimo da to funkcionira. Dakle, ne govorimo samo o zakonodavstvu, iako se ne bojimo zakonodavstva, tu nam je potrebna vaša pomoć, koja je lani bila stvarno uspješna kad je reč o sigurnosti vozila. I idemo na brzinu dalje. Ovdje se govori i o tome što pokušavamo e, učiniti kad je riječ o ključnim indikatorima uspješnosti. Sa zemljama članicama smo e, dogovorili da ćemo zajedno prikupljati podatke prema ovih osam područja. Tako da ćemo dobiti više podataka o trendovima i e, vidjet ćemo na što se najviše moramo koncentrirati u budućnosti. Zatim, što nas dalje čeka? Znam da vas zanima na kojim ćete propisima morati raditi. Dvije stvari vam želim istaknuti. Kao prvo, bit će potrebno revidirati direktivu o prekograničnom prometnim prekršajima. Dakle, ako e, vozite u Francuskoj i onda kroz Njemačku e, i tamo prekoračite brzinu, dakle, takve slučajeve treba rješavati. Isto tako ćemo revidirati izvedivost inicijative o e, uzajamnom priznavanju e, oduzimanja vozačkih dozvola, dakle ako vam oduzmu vozačku dozvolu u jednoj zemlji da onda to automatski bude u drugoj. I isto tako ćemo revidirati zakonodavstvo o e, udjelu alkohola u krvi. I na kraju, isto tako moramo vidjeti na koji način možemo osnažiti aktivnosti u nekim drugim područjima, poput recimo brzine, posebice u urbanim područjima, te distrakcije. Dakle, korištenje mobitela dok e, vo vozimo. Zatim govorit ćemo i o sigurnosnim aspektima automatiziranih, e, automatizirane vožnje i tako dalje. Biće mi jako drago o svemu ovome razgovarati pred odborom. Nekoliko riječi o globalnoj dimenziji. Sve ovo što sam do sada rekao se e, odnosilo na Europsku uniju i naravno to je ključni zadatak koordinatora, dakle da se smanje e, smrti i ozbiljne ozljede unutar Europske unije. E, između ostalog zbog toga što smo vodeća regija u svijetu imamo priliku pomoći i drugima. I 19. i 20. veljače imamo prvu, imamo prvu globalnu konferenciju još od 2015. u Braziliji i imamo e, nacrt e, deklaracije koja je dostupna e, online. Nadam se da ćete je uspjeti pročitati. A u toj deklaraciji je jako važno da se ponovno obvežemo na globalne ciljeve u budućim desetljećima. Povjerenica će također sudjelovati, govorit će na, o samom otvorenju. I nadam se da ćemo imati izaslanstvo i parlamenta. A kad govorimo o broju smrti, dakle smrtnih slučajeva, to je 1,3 milijuna ljudi e, koji umiru u prometnim nesrećama. 40 milijuna će taj broj, e, taj će broj narasti do 40 milijuna do 2050. Dakle, kada govorimo o globalnim ubojicama, to više nisu HIV, to nije tuberkuloza, to je cestovni promet evo, nemam baš više ni vremena. Dakle, u toj deklaraciji po prvi put se e, jasno govori o vezi između održivo obilnosti i sigurnosti cestovnog prometa. Samo nekoliko veza koje ja vidim. To je kao prvo Europski zeleni plan. Moramo smanjiti emisije za 90% do 2050. i cijeli sektor prometa mora postati klimatski neutralan. Riječ je o vrlo kompleksnom zadatku i izazovnom. Ne želim sada uh, govoriti unaprijed o onome o čemu će govoriti povjerenica, ali e, jako me veseli što ću kao koordinator sudjelovati na brojnim projektima. Mi u komisiji želimo postati e, neutralni do 2030. Ja se nadam da će i parlament nam pomoći u tome da to ostvarimo. Zatim, e, isto tako radimo na ono, analizi paketa mobilnosti za 2030. Postoji velika želja za sigurnijom mobilnosti na lokalnoj razini. Zamislite samo o tome tisuću gradova sudjeluje u takvim planovima i za to smo upravo izdali nove smjernice, a sada radimo na razvoju standardiziranih indikatora kako bismo pomogli gradovima da razviju te indikatore. I sjetite se samo velikog e, entuzijazma oko Europskog tjedna mobilnosti. Znam da ste ga i vi itekako e, podržali a, ove godine ćemo imati i konferenciju na sličnu temu e, krajem prosinca. E, eto, i sada ću stati. Znam da vam jako puno toga nisam rekao što sve radimo o CTS-u, te o pametnoj dimenziji mobilnosti, a sve su te stvari i tekako važne. No sada ću ipak stati. Nadam se da sam vam dao bar nekoliko informacija o svemu ovome, a veselim se što ću čuti vaš savjet i vaše komentare. I e, vrlo ću rado dolaziti, govoriti vam e, izvještavati o svojim aktivnostima redovito. E, hvala gospodine Baldwin na ovoj analizi. Nam pokazuje da još puno toga treba učiniti. I da treba hrabrosti. Je vais tout i i na razini država članica i na razini zakonodavca, dakle na našoj razini. Izvolite. Thank you very much, Chair. Hvala. Hvala na eh, vašoj prezentaciji, gospodine Bogdan. Dobro je da počinjemo godinu sa jednom ovako važnom temom do mi je doista stalo. Ja sam prošle godine predložio jedan pilotski projekt Europskoj komisiji i e, to je e, doista uspjelo prihvaćenje i to u odnosu na prijevare što se tiče pređenih kilometara i danas vidimo prve rezultate. Dakle, e, razmjenom, anonimnom razmjenom podataka e, svakog e, godišnjeg tehničkog pregleda vozila može se kontrolirati broj pređenih kilometara. Na taj način se može spriječiti ove Mehaničar rekao i prodaju rabljene automobile da e, na taj način e, oba naprave prevaru sa e, brojem pređenih kilometara automobila. Imamo naravno nesreće zbog ponašanja vozača, ponekad zbog uvjeta na cesti, a ponekad upravo zbog stanja u kojem je automobil. Mi nažalost imamo e, jako puno e, građana u Europi koji ne mogu kupiti e, novi automobil, već moraju kupiti rabljeni automobil. Što mislite o ideji jednog jamstva za rabljene automobile? i to za cijelu Europsku uniju što bi eto jamčilo svakom kupcu jednog rabljenog automobila da eh, je automobil eh, tehnički ispravan i da eh, se neće pokvariti od na određeno vrijeme. Evo, pitam se što mislite učiniti u budućnosti, također kako biste uputili mlade vozače u siguran način vožnje naročito kad imamo teške e, vremenske uvjete. Hvala. E, hvala, izvolite gospodina Danielsona, hvala i hvala e, na ovoj prezentaciji. Ovo je jedna vrlo važna tema, ona je važna za sve nas. E, svi mi na neki način sudjelujemo u prometu, bilo da smo pješaci ili biciklisti ili automobilisti. E, pitam se e, što činite što se tiče vožnje u pijenom stanju? Bili ste prihvatili E, granicu za cijelu Europsku uniju za profesionalne e, vozače koja bi se provodila u svim državama članica i možete li nam također reći kakve mogućnosti postoje u odnosu na promociji u odnosu na cijelu e, Europsku uniju u odnosu na zabranu vožnje u pijenom stanju te ograničenja količine alkohola koja je dopuštena. E, nadalje, e, kako ćete raditi konkretno e, kako bi maksimalne brojke kilometara koje potpadaju pod primjenu ove direktive o sigurnosti na cestama kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost na cestama. Hvala gospodina Etijena. hvala gospođo predsjedateljice. Ovo je vrlo važna tema i svatko je, bi se složio sa mnom. Međutim, htio bih postaviti jedno pitanje. Vidjeli smo brojke i vidjeli smo da smo evo sada e, dosegli jedan maksimum i ne mičemo se s njega. Jel mislite e, da ćemo stvarno e, smanjiti broj nesreća na cestama ako e, imamo automatsku e, vožnju, dakle više neće dolaziti e, do pogreške zbog čovjeka. Kako ćete biti sigurni da automobili koje voze automati da korektno komuniciraju? Kad vozite vidite čovjeka, vidite drugog e, vozača, vidite pješake i drugim riječima e, komunicirate. Kako ćete osigurati korektnu razinu komunikacije među takvim vozirima e, vozilima koje se automatski voze bez vozača? vidjeli smo brojke pilotskog projekta već govorimo o alkoholu, o nekim drugim e, psihotropima. Međutim, je li stvarno uvijek e, problem e, ljudska pogreška ili imamo probleme i sa vozilima koje ne, ne voze ljudi, možda automobil nije dovoljno siguran i što učiniti kako bi ti automobili bili sigurni. Hvala. E, izvolite gospodin Kuf. Hvala i hvala gospodinu Baldenu na njegovoj prezentaciji. Doista je dobro e, da su e, se brojke poboljšale. Šteta što u proteklih godina nije bilo velikog napretka. Kada pogledamo industriju automobila, E, imamo različite mogućnosti, recimo e, možemo e, imati ekran na automobilu, pametni ekran koji vam omogućuje da primate poruke i da gledate YouTube video i upravo sva ta pamet možda otežava problem. Međutim, kako pomoći ljudima recimo koji hodaju i koji e, voze e, bicikle e, kako učiniti, što učiniti kako bismo poboljšali njihovu sigurnost. Jer vrlo često ipak ljudi radije voze automobile nego govore E, vrlo često se govori o tome e, da e, pješaci nisu bili dovoljno vidljivi. Međutim, ja mislim da pristup treba biti sasvim različit. Imamo, moramo doista promovirati hodanje, promovirati vježbe, vježbanje, promovirati vožnju bicikla i to među odraslima i među djecom. Imamo li još neke druge mogućnosti kako bismo povećali broj ljudi koji hodaju, broj ljudi koji bicikliraju i kako bi oni bili sigurniji? sigurno ćete govoriti o, boljem, boljem inženjeringu, bolja sigurnost na cestama, ali možda postoje neke druge mogućnosti. Izvolite. Hvala gospođa eh, eh, Le Hvala, na vašem izvješću. Sigurnost eh, na cestama se poboljšala u Europskoj uniji, to ste i sami rekli. To je slučaj bio posljednjih godina, međutim i dalje ima previše ranjenih, previše poginulih. Slažemo se 25.000 mrtvih u Europskoj uniji, 135.000 ranjenih. U Francuskoj 2018. 3048 osoba je poginulo i, tri i velik broj ranjenih. Dramatične brojke. Imamo i tu utrku u odnosu na sve oni koji rade na koji, koji voze na sve vozače e, zapravo imamo utrku tko će e, ponuditi lošije uvjete rada. E, po novinarima iz Investigate Europe broj dokumenata koji dopuštaju vozačima iz, izvan Europske unije da voze u Europskoj uniji je došao do E, broja od 108 tisuća. Imamo vozače iz Ukrajine, iz Moldavije, iz Sri Lanke. E, svi oni žele voziti Europskom unijom. Dakle, upravo zbog toga e, oni voze što dulje moguće, a to naravno podrazumijeva određene opasnosti. I evo moga pitanja. Zašto ne bismo zaštitili naše e, vozače, e, sudionike u prometu od onih praksi koje su u Europi nedopuštene. Hvala, gospođa Kontura. Hvala, želim zahvaliti gospodinu Baltvinu na prezentaciji. Nadalje želim reći da Evropska unija e, koja je e, među najboljima što se tiče e, sigurnosti na cestama. Došlo je do stagnacije što se tiče smanjenja broja poginulih na cestama. 2010. i 2013. godine došlo je do 2,4% smanjenja ranjenih i poginulih na cestama. Uglavnom se tu radilo o godinama 2011. 12. i 13. Zbog toga smatramo da je došlo do stagnacije, da više nema napretka. Međutim, još jedna stvar je e, važna, a to je činjenica da postoji nejednakost među različitim državama članicama. E, sigurnost na cesti je e, jedna kompleksna stvar i stoga je potrebna suradnja država članica. Umjesto da imamo e, politiku koja bi donijela rezultate, ja vas pitam koji su rezultati naših postojećih politika. I zbog toga vas upitam zbog čega, želim ispitati zbog čega sada imamo tu stagnaciju u pet posljednjih godina i zašto imamo tako različite rezultate u različitim državama članicama. I e, konačno, koji plan imamo? Kakav plan ima komisija kako bi se smanjile razlike među državama članicama? Postoji li strategija? Je li ona dovoljna? Ona je važna, naravno, na europskoj razini, ali je li dovoljna? Možda e, bismo trebali napraviti komparativnu studiju kako bismo usporedili situaciju u državama članicama. Hvala. E, gospođa Teler, izvolite, dvije minute. Hvala lijepa gospodine Bodvim na vašoj prezentaciji i na radu na ovoj vrlo važnoj temi. E, drago mi je što ste nam opet dali brojke o nesrećama na cestama. Imate pravo, e, sada smo pred izazovom da ove brojke stagniraju um, dva pitanja imam. E, prvo pitanje ide u istom smjeru kao kolege Etijena. Automatizirana vožnja. Kako može tehnika i biti šansa za rješavanje e, prometnih nešreća? A drugo pitanje, e, brojke i činjenice. Imate li dovoljno podataka za sve zemlje članice? kako bismo imali osnovu za to, da znamo zašto je došlo do nesreće koliko je bilo bilo unesrećenih kako bismo imali podatke za cijelu Evropsku uniju i kako bismo mogli planirati sljedeće korake euh. Hvala, gospođa Gracias. Gracias. Hvala. Da, da. Malo sam pobrkala. Hvala vam gospodine Bolvi na ovom izlaganju. Kao što ste i sami rekli, cilj mora biti da smanjimo broj smrtnih slučajeva. Idealan cilj je nula, no e, e, u Španjolskoj prema općoj upravi za promet, e, svaka četvrta smrt se dogodi upravo zbog distrakcije. Najveća distrakcija za volanom je korištenje mobitela. I znam da e, ovo što ću sada reći neće biti ni malo popularno, ali smatrate li da bi trebalo u potpunosti zabraniti korištenje mobitela dok se vozi? možda bi trebalo e, imati baš kao i u zrakoplovima što postoji zrakoplovni način dakle e, i za automobil tako da se to uključi čim se sjedne za volan kakve bi se mjere mogle poduzeti e, u tom smislu i kakve mjere financiranja predviđate u novom proračunu upravo za veću sigurnost u cestovnom prometu Hvala. Gospodine Wim van de Kamp, gdje, gdje ste? Evo je, dobrodošli u naš odbor. Uvijek ste dobrodošli. Evo. I sretna nova godina. Idemo dalje. Gospodinike, imate riječ. Imate dvije minute. Hvala predsjednice, hvala gospodine Baldwin. E, moram izraziti nekoliko žaljenja imamo ove izvještaje i e, stalno vidimo kako napredujemo u e, broju nesreća. morali bismo imati broj nesreća po prijeđenim kilometrima. Tu trebamo ovu korelaciju. A to nemamo. Drugo, nemamo korelacije sa e, uzročnošću. Ako e, imamo mm, smanjenje u posljednjih deset godina, to je zbog tehnološkog e, napretka. Ako nema daljeg napretka, onda znači E, i vidimo mobitel u koji se uvodi u automobil i to je e, novi uzrok nesreća. Ni tu nemamo korelacija. E, imamo i tehničke inovacije za pješake koje poboljšavaju sigurnost pješaka. Prema tome fale nam te korelacije i onda imamo mm, uvijek prijedloge koji se tiču ponašanja vozača. E, mm, e, evo, imamo ograničenje brzina na cestama drugog reda i tako dalje, ali ima i drugih faktora koji su važni. Mm, e, recimo, stanje voznog parka – recimo u ovim zemljama gdje ima puno veći, broj nesreća nisu tamo gluplji vozači nego su im vozila u lošijem stanju ranjivi korisnici tu bi trebalo pokloniti veću pažnju kvaliteti voznog parka pojedinih zemalja E, e, mm, I posljednja primjedba, e, imamo nove načine mobilnosti, možda još nije prerano da o, tome govorimo. Ovi bruto podaci koji vidimo, ja pratim to već nizam godina, tu e, trebamo također malo e, e, pokloniti više pažnje zemljama članicama, njihovoj infrastrukturi i kvaliteti života građana. Hvala gospodine Rike. Gospođa Debarnije ima riječ. Hvala predsjednice i sretnu novu godinu kolegama i kolegicama. Imamo, imam specifično pitanje. E, na njemačkom ću nastaviti. Hvala vam na izvještaju. E, hvala vam što ste e, pokazali win-win situaciju između sigurnosti i održivosti. Imam jedno pitanje. Da li imate li ovaj e, podataka o tim e, različitim situacijama što se tiče ograničenja brzina. Ona, tu imamo jedan velik mozaik u Europi. E, trebalo bi to malo ujednačiti u Europi jer to predstavlja teškoću za vozače jer se ta ograničenja iz zemlje u zemlju mijenjaju. Mm, mislim da bi to bilo smisleno da bi to povećalo sigurnost. Naravno i sigurnost djece je vrlo važna i s tim u vezi. Mm, mm, može li ovaj aspekt vašeg rada biti dijelom e, zelenog plana? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Flego ima riječ, izvolite. E, hvala prije svega na ovoj jako zanimljivoj temi danas. Dakle, ono što mislim da, da bi voljeli čuti, barem ja osobno, da li je došlo vrijeme da autonomna vozila malo ozbiljnije uđu u promet, prije svega u javnom putničkom prometu. Da li su napravljene neke studije, imate li ovoga, nekakvih korelacija o sigurnosti takvih vozila kako bi onda mogli naravno na osnovu brojaka razmišljati o zakonodavnim rješenjima. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Olivije, imate riječ. Hvala predsjednice. Govorili smo o cestovnoj sigurnosti, to je vrlo zanimljivo. E, imamo E, imamo e, sigurnost motora. E, tu moramo uvesti sve što ih može zaštititi. Za, recimo za To je vrlo važno pitanje sigurnost motorista i motora. Eh, adaptacija cestovne opreme. Eh, tu imamo ovaj prijelaze prijelaze, željezničke prijelaze koji su vrlo često velika opasnost. Tu i na kraju eh, imamo ovo usporavanje, metalni usporivači Mm, koji može, mogu dovesti do neravnoteže. Sve što se tiče individualnih sigurnosnih e, oprema, e, kacige, čizme, e, posebna, posebni kombinezoni za motoriste, mislim da bi tu trebalo uvesti i porezne olakšice a još jedna tema, to su informacije i osvješćivanje. Mm, treba biti pažljivi kad govorimo o kohabitaciji e, motorista, pješaka i ostalih vozila. I tu mislim da još mnogo toga treba napraviti. Gospođa Grapini ima dvije minute. Hvala Hvala lijepa. Međutim, tu nismo imali e, klasifikaciju e, nesreća e, po uzrocima brzina, vožnja u alkoholiziranom stanju i tako dalje ako imamo nesređu zbog korištenja droge, onda možemo imati zakone koji zabranjuju korištenje droge. E, isto tako nošenje e, pojasa, sigurnosnog pojasa. E, ako u mojoj zemlji imamo nultu toleranciju E, alkohola u krvi, onda bi morali to uvesti u, u drugim zemljama. Ne smijemo imati toliko razlika u zakonodavstvu za cestovni e, promet. E, isto tako biciklisti i motoristi imamo i romobile Naravno, e, e, to je ekološki dobro da ljudi voze romobile, ali imamo li kakove podatke o sigurnosti tih vozila i broju nesreća s, e, s tim sredstvom prevoznim? Da trebamo poduzeti konkretne mjere, inače ćemo samo ovako lijepo brbljati o tome za vlastito zadovoljstvo. Gospođa Taks, imate riječ. Hvala lijepa predsjedateljice i hvala gospodinu Boldvinu. Imam jedno pitanje. E, e, ove brojke koje ste nam dali, ako to, e, e, e, kad bismo to imali u zračnom prometu, onda bismo imali u krizu u, Europu, u Europi. Imamo agencije za sigurnost u zračnu, željezničku i tako dalje, ali ne za cestovnu sigurnost. Imamo propise o, vremenu odmora, broju kilometara koju vozač e, profesionalni trebaju preći, ali tu vidimo velike razlike između država članica e, u propisima i kako se propisi primjenjuju. E, da sam ja povjerenica, e, sigurno bih e, osnovala e, agenciju za sigurnost na cestama. Što o tome misli komisija? Hvala. Imate riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Hvala na prezentacije gospodine Baldwin. Mm, ja sam, ja, sam ovdje tek nekoliko mjeseci, neka gospodin Rike deset godina. Brojke i prijeđeni kilometri, to bi bila moguća korelacija, interpretacija. Drugi element e, što se tiče uzroka po zemljama, tu imamo velike i u zemljama imamo velike razlike među pojedinim e, regijama, recimo urbane i e, ruralne regije. E, Agencija za cestovnu sigurnost je sigurno bi bila dobra. Mm, moramo reći koji su prioriteti u cestovnoj sigurnosti. Mm, mm, i koje su e, preporuke za e, konkretne mjere e, onda kako bi sve države članice mogle smanjiti broj nesreća u cestovnom prometu. Te su razlike ogromne, ne znam koji su uzroci, da li je to alkohol u krvi, da li je to vožnja pod utjecajem droge, stanje na cestama i tako dalje ali mislim mm, da bi Evropska unija i države članice morale dati e, preporuke kako bismo tu situaciju e, popravili. Naravno moramo imati točnije podatke po državama članicama moramo osigurati da svaka država članica onda primjenjuje te mjere koje donese Europska komisija. Hvala lijepa. Gospođa Armand, imate dvije minute, izvolite. Neću ponavljati ono što je rečeno. Ako e, gledamo prijeđene kilometre e, u pojedinim zemljama, tu imamo razliku od 1 do 10 Govorili smo o stagnaciji, međutim imamo zemalja u Europi gdje je broj nesreća porastao i broj smrtnih slučajeva. E, kod u nekim zemljama e, to stagnira, ali u nekima raste. Imamo ogromne razlike, a i uzroci su jako različiti. U Rumunjskoj, na primjer, nije e, dozvoljeno vožnja pod utjecajem alkohola. Tolerancija je nula moramo razviti na nivou Unije e, ove indikatore koje, kako bismo ih mogli slijediti e, kako bismo mogli e, koristiti zapadno iskustvo za zemlje na istoku. Imamo zemlje u kojima mnogo vozača tek nedavno steklo automobile E, moramo isto tako rješavati probleme e, regija po regija. E, ove razlike su jedan prema deset i mislim da je takva situacija neprihvatljiva. Mislim da moramo u, najranjivijim zemljama uvesti posebne politike i pomoći vladama da te problem, probleme zajedno s nama riješe. Hvala. Gospodin Deli ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. I ja mislim da je ova tema spomenuta već od kolegice Grapini. E, tu imamo urbani promet, e, skutere e, i razne tipove vozila, romobile, bicikle. njegova je lo, njihovo korištenje e, logično, naročito u gustom prometu, ali e, ta vozila predstavljaju sve veću opasnost za sigurnost na cestama. I to za sve e, sudionike u prometu, ne samo za korisnike tih vozila, romobila, bicikala i tako dalje. Ne, ne bismo li trebali imati zajedničke smjernice za minimalne standarde za gradove? Kako organizirati ove na, nove načine prijevoza? Tu sada imamo veliku konkurenciju u gradovima. Vi ste u prezentaciji spomenuli i e, e, prekogranično e, naplaćivanje kazni i e, gonjenje e, prijestupnika u prometu. Spomenuli ste to, ali kako biste vi to riješili, kako da taj sustav funkcionira? Mislim da je to posebno područje u Europi i u Europi suradnja vrlo dobro funkcionira, pa je moramo osigurati i na tom području. Hvala gospodine Deli. Imamo još zadnje pitanje, to će biti pitanje od mene. Mm. E, govorimo o broju ranjenih na cestama i raznim parametrima. Govorit ću o brzini. Za mene E, kad gledam situaciju e, mislim da brzina ima e, igra ogromnu ulogu u nesrećama imamo li podatke brojke o tom elementu brzini koliko ona ubija mnogi su govorili o delegi delegiranim aktima o, o brzini. Imamo li indikatora za brzinu? Ali još jedna stvar u koju bih spomenula. Nešto što mi predstavlja e, jedno ogromno pitanje. To je jedna stvar e, imamo jedan alarmantarnu pojavu. E, e, imamo suvove u gradovima. Kad pogledam novine, svaki put kad se događa nesreća, e, vidim, imamo vezu između težine vozila i cestovne sigurnosti. Sigurnosti E, o onih koji nisu u vozilu, već izvan vozila. E, e, čak i suvovi su jako teški i to dovodi do mnogo više nesreća i težih nesreća. Ja bih htjela znati. A ako ste na ovako visokom vozilu, ovako teškom vozilu, da li to dovodi do još većih rizika na našim cestama? Znam da je napravljena jedna studija i to nedavno i to, mm, koja je to pokazala. Htjela bih znati, e, gospodine Baldwin, ne mislite li da i težina vozila će biti jedna od velikih opasnosti za sigurnost na cestama? Est-ce Imamo li još pitanja? Evo, na dražbi su. Evo, čekamo sada odgovore, gospodine Baldwin. Hvala. Imate, e, dobili ste e, mnogo pitanja, imate 12 minuta. E, fantastična pitanja. Mogu cijeli tjedan dana provesti e, na odgovorima. E, e, možemo i onda bilateralno razgovarati o vašim pitanjima. Gospodine Novakom, varanje sa brojačem kilometara i mjerama koje su poduzete. Razmjena podataka smanjuje mogućnost da se e, smanji broj prijevara u korištenju kod rabljenih automobila. E, I imamo jedan, e, jednu pilot studiju o tome, to je work in progress. Malo se bojim e, da bi Evropska unija morala postati policajcem e, koji će nadzirati sve rabljene automobile. To mi je malo zastrašujuće. Mislim da je to e, ideja koja ide malo predaleko, ali je zapravo zanimljiva ideja. Obrazovanje mladih vozača da voze u po lošem vremenu moramo, e, morali bismo e, pogledati načine kako bismo standardizirali načine poduke u vožnji. E, trebali smo imati i prekogranična pravila o podučavanju u vožnji. Zatim profesionalni vozači i gornja granica alkohola u krvi. Mm, naša sadašnja preporuka je 0,2 za profesionalne vozače i mlade vozače. Neka druga pitanja o alkoholu u krvi, e, te ćemo limite e, revidirati u budućnosti. E, sve e, zemlje osim jedne koju najbolje poznam naša preporuka je 0,5 ali kao što je netko e, spomenuo imamo i niz zemalja koje su išle na 0%, nultu toleranciju. I to je e, vrlo zanimljiva ideja. Da li bismo morali ići na to? Poput brzine to je pitanje nadležnosti e, i subsidijarnosti. E, ako napravimo jaču preporuku, a ići i dalje od toga, e, tu se radi i o, otkrivanju, kontrolama i o provedbi propisa. Međutim, svakako ćemo gledati mogućnosti kako možemo ići e, dalje u prioriteti za e, sigurnost e, u smislu cestovne infrastrukture. Tu trebamo jaču direktivu kako možemo osigurati maksimalni input kao Eh, jedan od eh, eh, mjera bi bila da uključimo sve ceste drugog reda u zemljama članicama. Ali moramo biti realistični i pravedni. Kad smo otišli od TNT cesta do autoputeva. Ići ćemo i dalje. Mm, još i također ćemo tražiti države članice e, da uzmu u obzir ranjive e, korisnike cesta. Gospodine Etienne, e, automatizirana vožnja. To je velika tema. Koji će biti rezultat? Prvi slučaj, prva stvar koju želim reći, taj će to, to, taj će razvoj biti dugodrajan, dugo će još vremena potrajati dok budemo imali e, sva vozila automatizirana. To će trajati desetljećima. E, moramo uzeti u obzir vijek trajanja automobila. Možda e, i do 30 godina Eh, imat ćemo eh, automobile sa različitim nivoima automatizacije na, cestama istovremeno. Komunikacija između ljudi je jedan od aspekata sigurnosti. Eh, imamo i sučelja za strojeve. To je vrlo komplicirano pitanje. Kako će ljudi na to reagirati? E, e, evo, parlament sada e, financira jednu studiju o tom cijelom području i na tome mu zahvaljujem. Imat ćemo rasprave sa vašim odborom čim ta studija bude dovršena. Automatizacija vozila općenito govoreći to je e, konačna magična solucija za sigurnost na cestama. Jer 90% nesreća uzrokuje ljudska greška. Da, greške su na cestama su e, uobičajene, ali e, i Smrt je užasna e, kazna za svaku grešku. E, stoga moramo zaštititi ljude od njihovih vlastitih grešaka i od grešaka drugih ljudi. E, kratkoročno gledano, ljudi vrlo dobro vladaju mašinama i strojevima i najbolji stroj još ima dosta toga da prevlada i nauči da bude ravan čovjeku. Mm, prema tome za sada automatizacija nije magično rješenje. Evo sada to imamo nove e, e, općenite smjernice za sigurnost E, koje e, osiguravaju i čine sigurnijema i ljude u i izvan automobila. Gospodin Kofel, hvala na primjedbi, slažem se. E, teško je gledati ovu stagnaciju u našim statistikama. Teško je gledati ovaj broj nesreća koje su uzrakovane rastresenom vožnjom. E, e, Rastresenost pri vožnji ima razne uzroke, mobiteli i tako dalje. Moramo tu imati holistično gledanje na stvar. E, tehnologija u autima bi trebala sprečavati nesreće. A neko je spomenuo jednu tehničku soluciju za protiv korištenja mobitela u automobilu. Mm, naravno, sigurnost biciklista i pješaka je od e, velike važnosti. Upravljanje brzinama, sada govorimo ono, o onome što je e, govorila gospođa Deli. Ako e, vas udari auto koje ide 30 km na sat, imate 90% e, šanse da preživite, a 60 e, km na sat to e, smanjuje šansu za preživljavanje na 10%. o, tome se, će se u Stokholmu govoriti po prvi puta. Infrastruktura i poboljšanje infrastrukture, naravno, to su vrlo troškovno učinkovite mjere Govorili ste o paradoksu. E, da, e, kao mladi roditelj e, možete odlučiti u Briselu da ćete voziti autom dijete u školu. I kao rezultat onda imamo još jedan automobil više na cestama i time otežavamo život pješacima. Eh, mm, eh, Oslo je dobar primjer, ali i Brisel. Tu bih htio odati priznanje eh, ljudima koji rade na sigurnosti u Briselu, mjere koje se uvode za sigurnost u sudionika u prometu. Ograničenje brzine na 30 km na sat e, će se uvesti uskoro, to će biti sljedeće godine. E, moramo gledati na globalnu sigurnost, ali moramo djelovati lokalno. Hvala. E, moramo imati održivu urbanu mobilnost. Naravno, brojke su mnogo previsoke u nesrećama. Rješavanje socijalnih Mm, mm, mm, vozači iz e, istočnih zemalja koji e, e, u vrlo teškim uvjetima i koji voze puno predugo, puno prebrzo jer ih poslodavci na to sile. Ovi ali i radnici na cestama su ugroženi. E, vrlo često ljudi prebrzo voze, opasno vozne i ugrožavaju živote e, cestovnih radnika. To je zaista zabrinjavajuća. Gospodine Kontura, stagnacija, koji su faktori za stagnaciju podataka? Mnogi ljudi e, kažu da znaju što uzrokuje e, nesreće na cestama, e, smrtne slučajeve i tako dalje. E, ljudi vam kažu znaju točno što je to, međutim tu imamo koktel faktora. siguran sustav u bilo kojem sudaru uvijek je e, u 90% slučajeva je uzrok greška ali i nije to samo to. E, mm, ako imamo, e, ako se koriste svi elementi e, sigurnosti, onda nesreća neće imati tako fatalne ishode. Znači, to je jako važno da osiguramo da su svi sigurnosni elementi na mjestu. Ellen Townsend je ovdje, zahvaljujemo na onome što radi njezina agencija za sigurnost. Surađujemo sa Poljskom, Portugalom, Grčkom, Rumunjskom, Bugarskom i Litvom. Mi surađujemo s njima kako bismo im pomogli i kako bi smanjili broj e, nesreća na cesti. To je vrlo uzbudljiv program. Razmjenjujemo informacije između, tih, između zapadne i istočne Europe. Prema tome svi možemo naučiti. E, mislim da ako Bugarska e, ima daleko vidnu politiku i Rumunjska koja radi na E, poboljšavanju pomoći na cestama. To, od njih također imamo učiti. E, Gospodine e, e, drago mi je kad god čujem e, da, ne, da se ne, broj nesreća smanjuje. To mi je uvijek drago. Kako možemo tu koristiti tehnologiju i, i mjere? 2022. sva vozila će morati, svi novi modeli vozila će morati imati nove sigurnosne eh, elemente u svojoj opremi. Tehnologija može biti velika pomoć ako je dobro koristimo, ispravno koristimo za sigurnost na cestama. Ako razvijemo dobru bazu podataka i vidimo zašto se nesreće događaju, to e, e, radimo kad e, za prikupljamo key performance data, mm, dakle ključne podatke za rezultate i uzroke nesreća. Kako možemo naučiti od pojedinih e, e, e, nesreća na cestama? To se u Njemačkoj se radi na tome, u SAD-u se jako dobro radi u tom smislu. Moramo također učiti iz podataka u automobilu e, kako je, kakvom je brzinom išao, e, vozio automobil, zatim kakvo je bilo stanje ceste, e, kakvo je bilo ponašanje vozača i putnika u automobili to prikupljanje podataka može biti od ogromne važnosti. Ali naravno moramo surađivati i s industriju. Imamo dva problema. Trošak i interpretacija. Kako e, e, možemo, imamo terabajtove podataka. Kako te podatke interpretirati i to je veliko pitanje. E, gospodine Garcia, slažem se s vama Idealni scenar bi bila nula. Ako pitate e, građane koji je e, dobar broj nesreća, e, to reći će manje, manji broj nego sada. Ali naravno nula bi bila najbolji broj moramo eh, ići prema nuli. Zabrana korištenja mobitela. Eh, sve države članice imaju eh, zabranu da se mobitel drži u ruci, dakle on mora biti zakačen na dashboard. To imaju sve države članice Gospođa Arno, gospodin Rike, e, govorili ste o broju nesreća po pređenom kilometru. E, nemamo e, podatke iz svih država članica. Francuska je to dobro odradila i to je od ključne važnosti kad vidimo da vidimo mm, kako smo učinkoviti u našim mjerama. Ali trebamo biti oprezni kad govorimo da smrt po kilometru je važan element. Ako vozimo 10% više kilometara, a broj nesreća je povećao samo 5%, a e, onda kažemo da smo e, poboljšali rezultate za 5%. Mislim to e, nesreća po kilometru nije samo po sebi indikator. Mm, mm. E, ako je od pet e, automobila samo jedan ubio pješaka, to nije e, uspješnica. Gospodine Rike, da mnogo toga ste spominuli. Govorimo o ponašanju ponašanju vozača, ali imamo i infrastrukturu i ostale elemente. E, moramo razviti e, e, sustave koji će nekako tolerirati i greške. Gospodin ograničenje brzine i taj mozaik u Europi različita ograničenja. To je nadležnost države članice koje one ljubomorno čuvaju. E, mm, imamo 130 u Njemačkoj, a mm, oni mogu voziti i brže. E, Belgija 120, u, u Estoniji je to 100 km e, i tako dalje, to se jako razlikuje. Niste prvi koji to sugerira, trebamo tu dati preporuku. I ja to razmatram, ali moramo tu dodati vrijednost a, ne, smijemo stvoriti Brisel protiv e, građana. E, e, ali ako budemo dobili pristanak svih stručnjaka za sigurnost na cestama, onda moramo ići u tom smjeru. Imali smo i vezu sa zelenim planom. Smanjiti emisije i tako poboljšati kvalitetu zraka. Imate još jednu minutu. Mm, automatizirana vozila, moramo ih shvatiti ozbiljnije. E, to ćemo, e, e, moramo se pitati, zapitati o implikacijama za sigurnost automatiziranih vozila. Mm. Motoristi i njihova sigurnost, naravno gospodine Olivije i gospodin Van infrastruktura je jako važna ranjivi korisnici e, cesta e, su važni, a tu je i problem infrastrukture. E, oprema za sigurnosna oprema je obvezna u Francuskoj. Međutim, to ide izvan mojih nadležnosti. Govorili ste i o obuci E, kako obučiti ljude da dijele cestu s drugima, dakle da budu tolerantni prema drugima. E, gospođa Krapini, slažem se s vama, e, govorim o akcidentologiji i sigurnom sustavu, još nemamo podatke. Zamolili smo države članice da nam pošulje te podatke, ali E, e, za sada ih još nemamo. Imamo tu puno problema. E, postavljeno je pitanje o Agenciji za sigurnost na cestama i to ide izvan moje nadležnosti. Imamo tu i pitanje proračuna. Tu imamo jednu funkciju koja nedostaje i to treba pogledati. Mm. Mm. Neću više reći od toga, ali e, saslušao sam vas i prenjeću ove podatke, gospodine Luken. E, e, rekao sam sve o tome što ste vi spomenuli. Nemamo tu preporuke za države članice. To, E, e, ključno kod preporuka, ali ne smijemo biti veliki brat koji zna sve o sigurnosti. E, radije razgovaram sa zemljama članicama i razmjenjujem podatke. Sa ovim projektom KPI nadam se da ćemo raditi efikasnije. skuteri i druga slična prometala. E, moramo vidjeti što oni zamjenjuju. Ako ljudi koriste skutere umjesto automobila, onda je to poboljšanje u mobilnosti a ako ne koriste e, e, autobuse više nego bicikle i e, skutere, tu pitamo se je li se sigurnost poboljšala jer to su vozila sa vrlo malim kotačima, nesigurna vozila zapravo u odnosu na druge. Na, tu situaciju sada proučavaju gradovi. Tu moramo također pripremiti smjernice i za e, zajedničke smjernice. E, e, evo, mislim da sam odgovorio na pitanje predsjednice o brzini. Suvovi i težina automobila, to proučavamo. Ako gledate trendove i podatke mm, mm, u Sjedinjenim državama, tu je 50% e, povećanje u smrtnosti e, pješaka u posljednjih nekoliko godina. A to se povezuje sa 50% povećanjem broja suvova u SAD-u. Ali nemamo još studiju za Europu. Pa nemamo dokaze da e, teža, viša vozila uzrokuju veći broj smrtnih slučajeva i teških nesreća. Pitanje je i što je suv. Imamo male suvove i velike su, suvove. E, to proučavamo. Što se tiče e, emisija, što je veći e, automobil, naravno, naročito u gradovima je to slučaj, to su veće emisije, ali proučavamo situaciju sa suvovima. Žao mi je što sam morao toliko toga reći u kratkom vremenu, ali rado ću i u budućnosti s vama o, raspravljati o ovim problemima. Hvala. Hvala gospodine Balvin na svim ovim odgovorima. Doista ste odgovorili iscrpno na sva postavljena pitanja. Međutim, radi se o pitanju koje e, nas svih zanima, ali mi jesmo zakonodavci, tako da sada trebamo e, ići dalje. Nije dovoljno imati velike ideje e, kako bismo e, napredovali u odnosu na ovo pitanje. Ovo je pravi prioritet i sami ste to rekli. Jedan spašeni život je jedan spašeni život. I možete poslije nagađati kako ste mogli izvjeći smrt Međutim, e, odgovor je jednostavan, trebamo osnažiti sigurnost na cestama i želim doista e, čestitati gospodinu Belvinu. E, ja se nadam da će komisija stvarno pratiti ove strategije. Evo, završila se naš, završio se naš sastanak, ja neću biti tu sutra ujutro. Međutim, mm, gospodin Cijen će me zamijeniti, čast mi je to najaviti i ne brinite, biti ću ponovno s vama sutra poslije podne.